Demokrata i EPP su dali dva prijedloga za imenovanje u e, izaslanstvima i u odborima. Ja ih e, predlažem danas, kako e, gospodin Culika, Fran Culika će biti u delegaciji i gospodin Cukano će biti u odboru IMKO i u delegaciji koja ima e, odnose s Kanadom. Imali možda prigovora?